prije no što započnemo sa prvom raspravom danas popodne, moram vam reći da je dostupan zapisnik sa jučerašnje sjednice. Imali prigovora?